Good Dobar dan, dame i gospodo. Svima želim dobrodošlicu na ovaj izvanredni sastanak našeg odbora za vanjske poslove. I evo, počinjemo odmah sa prvom točkom dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih prigovora, mislim da se dnevni red smatra usvojenim. Prelazimo na drugu točku, ali danas nema nikakvih objava niti informacija predsjednika odbora, pa prelazimo odmah na treću točku dnevnog reda. Dame i gospodo, imam tu čast i užitak e, pozdraviti gospodina Dragana Čovića, predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine u našem odboru. Dobrodošli dakle u naš odbor za vanjske poslove. Nama je doista velika čast što ste s nama. Gospodina Čovića prati gospodin Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova. Na mom popisu je tu ste, dobrodošli. I naravno veleposlanica Lidija Topić, koja je redovni gost na svim našim događajima u Europskom parlamentu. Također bih, gospodine predsjedniče, želio pozdraviti i posjetitelje iz e, Mostara, iz vaše e, krasne zemlje, kao i gospođu Zovko, iz koje je bila organizacija ovog sastanka. Hvala lijepo. Sada što ste nam se pridružili. Ova rasprava e, će se nastaviti na rasprave koje je gospodin Denis Vizdić vodio u lipnju i zatim koje je gospodin Crnadak, ministar vanjskih poslova, u travnju vodio u odboru za e, vanjske poslove. Tim prilikama, a i drugim prilikama, tijekom različitih sastanaka raspravljali smo o stanju u vašoj zemlji. E, gospodin Preda, naš izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu, najbolje zna koliko izazova s koliko izazova se suočava Bosna i Hercegovina u ovoj teškoj fazi u kojoj mora provesti reforme i pogotovo u ovoj teškoj fazi u kojoj mora odgovoriti na veliki katalog pitanja Europske unije. Naravno, ključ je tome da se koriste i sredstva iz predpristupnih fondova i da se onda razviju sektorske strategije koje prelaze sve sektore, posebno poljoprivreda, transport e, do 2016. To je bio prvi važan korak i da se dakle ta sredstva onda i razliju po sektorima. Mislimo da se jako puno toga mora učiniti na reformi javnih tijela u Bosni i Hercegovini kao i na zajamčivanju ustavne i teritorijalne integriteta države. E, također moramo, moraju se odluke Ustavnog suda poštivati i mora se nadresti sve što do čeg dovode etničke podjele. Na kraju mora se oživjeti ekonomija kao i provesti i poštivati sva ograničenja fiskalna, provesti financijska porezna reforma i poštivati sve što su rekli Međunarodni morodni fond i ostale E, ekonomske institucije svjetske. Mislim, na, čekamo s velikim e, radoznalošću da čujemo od vas kako se Bosna i Hercegovina po vašem mišljenju nosi sa tim izazovima. Prvo bih riječ dao gospodinu predsjedniku, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu s kolegama. Izvolite. Uvaženi predsjedniče Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta, zahvaljujem na pozivu i prigodi obratimo se. Zahvaljujem vam našem, vašem višegodišnjem prijateljstvu i kontinuiranom interesu za Bosnu i Hercegovinu, koji, koji vi veoma dobro razumijete, što dokazuje usvojena rezolucija o Bosni i Hercegovini u ovom parlamentu, za koje smo vam zahvalni. One su još jedan dokaz vaše snažne privrženosti našoj europskoj perspektivi. Moje obraćanje je, kako kažete, već peto po redu u ovom odboru, u vašem mandatu dužnosnika iz Bosne i Hercegovine. Imali ste prigodu razgovarati sa članom predsjedništva prije mene, dva puta sa predsjedateljem vijeća ministara te ministrom vanjskih poslova ovdje. Kao i moje kolege, ja danas želim da vam, sa vama podijeliti uvjerenje da put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji nema alternativa. Kao što ni stabilnost u državama jugoistoka Europe za Europsku uniju nema alternativa. Vi ste nam jasno ukazali da različite načine da je naša zajednička budućnost i naša jedina budućnost država politički stabilnih i ekonomski prosperitetnih nama se jako žuri pridružiti se vašoj pozitivnoj agendi Europe koja štiti, osnažuje i brani podjednako jedinstvo i različitost. Ono što je moj prioritet je kako održati dinamiku, domjest izgubljeno vrijeme, od potpisa sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine do početka njegove sprovedbe 2015. godine imali smo višegodišnji zastoj. Da bi sprovodili reforme u čijem su središtu potrebe svih žitelja Bosne i Hercegovine, predsjedništvo Bosne i Hercegovine započinje svaku sjednicu točkama dnevnog reda posvećenim našem europskom putu. Svi smo suglasni da je 2016. godina godina uspjeha. Hvala vam još jednom što ste nam u tome pomogli. U veljači 16. smo predali aplikaciju za članstvo, a 16. prosinca smo dobili upitnik. Tijekom 2017. godine 1300 zvaničnika predano radi na pripremi odgovora, održano preko 160 sastanaka, napisano više od 25.000 stranica odgovora. Usuglašen je veliki broj otvorenih pitanja, a preostalo ih je još pedesetak od njih ukupno tri tisuće dvjesto četrdeset tri mehanizam koordinacije ne samo da je uspostavljen nego i funkcionira i to je naš zajednički uspjeh imajući u vidu probleme u kojima se europska unija susreće u svojoj vanjskoj politici problemi u bosni i hercegovini su manje nego u mnogim drugim krajevima svijeta iako vodimo nekoliko paralelnih procesa proces izgradnje mira i povjerenja proces integracija u europsku uniju proces izgradnje funkcionalne države nakon sukoba proces demokratizacije proces povratka izbjeglih stvaranje preduvjeta i motiviranje mladih ljudi za opstanak u bosni i hercegovini gospodarske reforme svi ćemo se složiti da je bosna i hercegovina uspješan primjer međunarodne intervencije završetka konflikta ali nemamo tako visoku ocjenu kada se evoluira funkcionalnost države i demokratizacija. Još uvijek nas mnogi smatraju državom koja je daleko od samoodrživosti. Ali svi istovremeno se slažemo da je naša jedina budućnost transformacija integracijom u Europsku uniju. Politika proširenja Europske unije i naša ambicija ispunjavaju uvjete sa dvije strane istog e, novčića. Uspjeh Bosne i Hercegovine tako i EU uspjeh vi u europskom parlamentu već to jako dobro razumijete i pomažete nam ja sam vama dijelim odgovornost i opredjeljenje da do naših izbora 2018. godine a vaših 2019. put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji učinimo irreverzibilnim. Naredni koraci su naši. Mi pripremamo odgovore na upitnik, što planiramo dostaviti do kraja ove godine na europskoj komisiji će biti izrada mišljenja za kandidacijski status svakako se nadamo da će naših dvadeset pet tisuća stranica odgovora biti učinkovita pomoć ali se također nadamo da će izrada mišljenja ohrabriti sve nas u bosni i hercegovini bez dodatnih pitanja da požurimo prema dinamici uspješnih od nas sada je to srbija i crna gora za održavanje izbora. two thousand and godine poznata je demokratska praksa potreban nam je izborni zakon koji može i primijeniti izborne rezultate. Odlukom Ustavnog suda sadašnji izborni zakon može samo djelimično sprovesti izborne rezultate. On je nametnut od strane visokog predstavnika 2000. godine i njegova nužna promjena će dugoročno doprinijeti i demokratizaciji i stabilnosti naše zemlje. Iz današnje perspektive jasno je da se te promjene bile, su te promjene bile potpuno suprotne našem Ustavu i njegovim polazišnim načelima što je verificirano relevantnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izborni zakon je diskriminatoran prema konstitutivnim narodima, prema manjinama, na što ukazuje nekoliko značajnih odluka Europskog suda za ljudska prava i to je nedopustivo. Nasuprot tome želimo osigurati vlasništvo političkog procesa sva tri konstitutivna naroda, jer vlasništvo političkog procesa, političkih sudionika, naročito u multietičkim i multinacionalnom ambijentu i državi osigurava prijeko potrebu političku stabilnost i održivost te želimo spremno doprinositi zajedničkoj perspektivi Europske unije. Rezultati posljednjeg popisa stanovništva pokazali su da 96% stanovništva u Bosni i Hercegovini se jasno izjašnjava svojoj pripadnosti trima konstitutivnim narodima, čime su i dali do znanja da je Bosna i Hercegovina sve probleme i izazove u zadnjih 25 godina koliko toliko uspjela zadržati svoj slojeviti multietnički karakter kao što je i europski parlament više puta podsjećao od europske unije trebamo uz mišljenje o kandidatskom statusu i razgovor o uspješnim modelima federalizma u europskoj uniji te u tom smislu pokrenuti dijalog kako bismo došli do opipljivih rezultata i dugoročne samodrživosti. ne samo radi nas države koje se sada kandidatskom statusu screeningu i nastavku procesa europskih integracija nego i radi uspješnih i održivih modela koje će europska unija moći koristiti u drugim postkonfliktnim višenacionalnim sredinama kojima će pomoć europske unije u budućnosti biti potrebna kao što je to potrebno danas nama. međunarodni angažman koji ne prepoznaje suptilnost i složenost političkog konteksta i društva koji želi pomoći nije dovoljno efikasan niti učinkovit bosansko-hercegovački narodi su izgrađivali multietničko društvo kroz stoljeća u okviru različitih imperija i uspjeli očuvati zajedništvo kako katolika, pravoslavaca, muslimana, sefarda, Roma i drugih koji tamo žive. Da bismo takvi ostali i doprinijeli našim e, dragocjenim vrijednostima u EU članstvu, trebamo prvo razumijevanje, a onda i znanje o multinacionalnom federalizmu i upravljanju multietničkom državom a to znanje očekujem iz kruga dobrih praksi i uspješnih modela unutar Europske unije. Bosna i Hercegovina ima perspektivno članstvo, viznu liberalizaciju, predali smo aplikaciju koja je na našu radost prihvaćena, dobili smo upitnik, sada želimo ubrzati proces, ne samo radi kandidatskog statusa, nego zato jer nam, se on, jer nam omogućava nužno potrebno screening i otvaranje poglavlja 23 i 24, poglavlja koja uređuju vladavinu zakona kojima se već tradicionalno otvaraju pregovori. Kao što i bijeli papir u budućnosti Europe ističe, samo perspektiva članstva je snažni poticaj da bi se projektirala stabilnost i sigurnost na, Europski, Europskoj uniji i njenim granicama. Taj poticaj i ta perspektiva mora biti vidljivija, opipiljivija za naše građane koji to zaslužuju. O koracima pripreme dinamika je bitna jer kada se procesi koji pokreću otvaranje poglava pokrenu, dublje je sveobuhvatnija integracija i možemo kompetentnije sudjelovati u pridonošenju e-sigurnosti i izgradnji naših unutarnjih stabilnosti. Za nas u Bosni i Hercegovini nema drugog puta do europskog. Duboko sam uvjeren kako s jedne strane mi već imamo dovoljno razvijenu svijest o tome, ali s druge strane treba ostvariti uvjete o kojima će EU biti uistinu postati apsolutno dominantna tema za nas u Bosni i Hercegovini. Moramo uspostaviti sustav koji jamči jednako svima, kako konstitutivnim narodima, tako i svakom žitelju Bosne i Hercegovine. A najveći izazov u tom dijelu je danas bez odlaganja reforma izbornog zakonodavstva. Očekujemo vašu prijateljsku potporu i razumijevanje u svim ovim za nas preznačajnim pitanjima. Svako vam dobro i hvala na pažnji. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče na vašem uvodnom izlaganju. A sad imamo dovoljno vremena za, nadajmo se, zanimljivu raspravu. Već imam čitav niz kolega koji bi željeli govoriti, javili su se. Iz stoga vas molim da budete što je moguće kraći koncizni kako bi što više e, naših kolega i došlo do riječi. Naravno počet ćemo sa izvjestiteljem za BiH, gospodin Preda iz Pučara. Hvala vam predsjedniče. Gospodine predsjedavajući, velika je čast pozdraviti vas. Želim vam također dobrodošlicu. Istina je da je puno bilo riječi u zadnje vrijeme o području Zapadnog Balkana i jako mi je drago zbog toga. Mi smo bili jedna manjina zastupnika koji se zanimaju za to pitanje, sada smo već većina, što je pokazatelj e, toga da smo ostvarili veliki napredak e, u našem odboru. Vi ste ovdje sigurno među prijateljima, prijateljima Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga dopuštam si biti ovako otvoren i iskren s vama. Jako mi je drago čuti da vam je ostalo samo pedesetak pitanja bez odgovora u ovom ogromnom upitniku koji ste dobili. Nadam se da će uskoro sva pitanja dobiti svoje odgovore. Nadam se također nakon što ta ti odgovori budu predani, da će Bosna i Hercegovina dobiti status e, države kandidata početkom 2018. u prvoj polovici 2018. Tako da se nadam da ovo neće biti nešto što će trajati godinu, dvije ili tko zna koliko, kada ćete dobiti još dodatna pitanja i kada bi stvar e, postala problemačna. Dakle, nadam se da ćemo do 2018-2019. vidjeti da sve države područja Zapadnog Balkana ostvare napredak e, i otvore poglavlja ili zaključe pregovore, ovisno o zemljama. Što se Bosne i Hercegovine tiče, u svakom slučaju nadam se da će, kao što ste vi to tražili, država dobiti status kandidata. No, istovremeno moram reći da smo donekle zabrinuti usporavanjem uloženog napora. I prva poruka koju sam vam htio uputiti jeste da treba nastaviti s reformama. To smo rekli predsjedniku Vlade Zvizdiću i Zakon koji je važan jeste zakon o trošarinama na gorivo. I puno toga ovisi i o tome između ostalog. Tako da se nadam da ćemo u narednih e, nekoliko dana dobiti taj zakon. Htio bih čuti što vi mislite o rokovima usvajanja tog jako važnog zakona. Zatim što se tiče o e, izbornim izmjenama, znate da je ovaj naš parlament već se izjasnio blagonaklono po tom pitanju to je u interesu svih konstitutivnih naroda, no ja sam uvijek naglašavao da je e, Venecijska komisija koja je referentna vrijedno za nas e, rekla da takve promjene moraju nastupiti barem godinu dana prije izbora. Tko se kod vas protivi tome? Zašto? Dakle, tko ne želi imati bolje predstavljanje svih konstitutivnih naroda. Jer ja sam rekao, Europski parlament je to odobrio, mislim, blagonaklono gleda na to i nadam se da će se to konkretizirati. I za kraj, jer znam da ćete sudjelovati u Briselu na susretima s NATO savezom, dakle, kakve su vaše veze e, sa sjevernoatlantskim e, savezom. Dakle, vidio sam da će da, da je Republika Srpska usvojila i namjerava usvojiti izjavu neutralnosti, da li je tome cilj da blokira vaše kontakte s NATO-om? Evo, najljepša hvala na odgovorima. Da li se slažete da preprema jednu rundu, to je moje pitanje, govornika iz političkih klubova, nakon toga idu odgovori. Dobro, slažete se. Onda je sljedeći u ime socijaldemokrata iz Izaslanstva za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Picula. Predsjedniče, eh, gospodine predsjedniče, lijepo vas je opet vidjeti u Europskom parlamentu na sjednici našeg odbora eh, za vanjsku politiku. Eh, nakon tri godine mandata nešto više ovoga parlamenta i tek nešto manje od posljednjih parlamentarnih izbora u bosni i hercegovini mislim da možemo europski put vaše zemlje e, podijeliti na dvije faze prve dvije godine bile su doista period izlaska iz e, dugogodišnje stagnacije to je bilo vrijeme inicijativa sa obje strane i davanja jasnog e, puta i perspektiva bosni i hercegovini prema njezinom europskom cilju nažalost i sami ste indicirali u svom uvodu da su u posljednjih godinu e, dana e, mnogi indikatori govore da je taj zamah u mnogome i popustio. E, dapače u bosni i hercegovini kao da se događa najveći raskorak između iskazanih ambicija za članstvo u europskoj uniji i stvarnog napretka na tom putu u mnogome se pokazuje nefunkcionalnost države ali i nekoherentnost mnogih dijelova politike koja očito ne daje očekivane rezultate. S druge strane, doista Europska unija je svojim novim pristupom u kojem je stavila naglasak prije svega na socijalna i gospodarska pitanja očekivala više. Da li je možda u samom startu to možda bilo eh, preambiciozno odnosno nedovoljno promišljeno budući da su e, stvarni politički razlozi stagnacije namjerno stavljeni u drugi plan. jedno od mojih pitanja je da li mislite da je vrijeme da se revidira novi pristup europske unije i da se možda politički prioriteti poslože nešto drugačije kako bi se samoj zemlji vrlo jasno indiciralo kojim putem treba krenuti. E, dopustite da kažem da je međunarodni kontekst u kojem e, se događa rasprava o bosni i hercegovini ipak zabrinjavajući predsjednik europske komisije gospodin juncker je ostao dosljedan sebi u zadnjem e, izvještaju o stanju unije proširenje e, je negdje e, indicirao oko. two thousand and twenty godine s tim da je najavio da će se ono događati u tri vala s tim da je bosna i hercegovina zajedno s kosovom stavljena na samo začelje i nešto što doista ne mogu preskočiti kao voditelj izaslanstva e, za odnose sa bosnom i hercegovinom evo bosna i hercegovina nakon dvije i pol godine od stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je bez parlamentarne dimenzije suradnje sa europskim parlamentom budući da je parlamentarna skupština bosne i hercegovine odbacila na plenarnoj sjednici prijedlog europskog parlamenta koji je zadržavao maksimum e, kompromisa za usvajanje poslovnika o radu što će sigurno otežati naravno i put bosne i hercegovine i na kraju moje pitanje glasi kako u kontekst ovih zaoštrenih odnosa unutar same bosne i hercegovine koja se nalazi u jednoj vrlo dugoj predizbornoj kampanji ali ovih pogoršanih okolnosti izvan njenih granica vratiti kredibilitet europskom putu bosne i hercegovine hvala, hvala. Hvala. sada gospodin Charles za ECR. Gospodine predsjedniče, prije nekoliko godina sam se u ovom parlamentu sastao sa biskupom Sarajevskim koji je bio jako, jako zabrinuti i uznemiren zbog tadašnjih nepravedne raspodjela europskih sredstava. I govorio je da uglavnom zapravo Hrvatska katolička zajednica zapravo zapostavljena. Da li možete reći da je to isto od onda do danas ili se izmijenilo? Zatim smo čuli da od e, našeg izvjestitelja za Crnu Goru kakva je uloga Erdogana i Turske na Zapadnom Balkanu i zapravo ovaj zabrinjavajući trend izgradnje salafističkih džamija u toj regiji, uključujući dakle prvenstveno Bosnu i Hercegovinu i zatim Makedoniju. Da li bi trebala Evropska unija se brinuti za to vanjsko miješanje i za to da kažemo etničko i vjersko podjelu naroda? I zatim što je sa ovim e, borcima koji se vraćaju iz e, borbe iz Sirije gdje su sudjelovali u redovima Izisa, što tu činite? I sad na kraju moja zemlja Velika Britanija je igrala veliku, veliku ulogu u vašoj zemlji još od plana Vensovana prije više od deset godina. I Velika Britanija bi htjela ostati involvirana u vašem regiji nakon Brexita. I sljedeće godine će se u Londonu održati Zapadno-Balkanski summit. Nadam se da će vaša vlada poduprijeti takav jedan aranžman sa našom vladom jer mislimo da bi to bilo vrlo bitno i za vašu vanjsku politiku u budućnosti. A na kraju ime svog kluba zastupnika EKR-a, ECR-a, to jest ja vam želim puno uspjeha u dobivanju statusa službenog kandidata iduće godine. Hvala lijepo Charlesu Tenaku, a sada za ALDE klub Jozo Radeš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče kao predstavnik grupe koja podržava e, integraciju i Bosne i Hercegovine i ostalih pet zemalja Zapadnog Balkana e, mogu pozdraviti optimizam koji ste vi iskazali, međutim e, moram ukazati na poteškoće koje, s kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Ako je 2015. godina nakon sedam godina zastoja bila godina početka 2016. godina godina uspjeha, to se nažalost ne može reći za 2017. godinu. Elementarna pitanja kao što je usvajanje, e, funkcioniranje koordinacijskog mehanizma i oformljenje zajedničkog parlamentarnog odbora e, se rješavaju sa poteškoćama, odnosno sa odgađanjima, kao što je odgađanje dostavljanja odgovora na pitanje Europske unije. Dakle, taj uspjeh 2016. godine bio je plod volje i političkih struktura u Bosni i Hercegovini i u Europskoj uniji da se krene naprijed, a ne plod nekih velikih uspjeha neposrednih materijalnih koji su postignuti te godine. Pa se onda sa zastojima, kao što je, čini mi se, ovaj zastoj u 2017. godini, zapravo ta volja, pogotovo sa strane europskih institucija, može izgubiti i može oslabiti. I to je velika opasnost da se ponovo uđe u višegodišnji zastoj i stagnaciju toga važnog procesa za kojega slažem se s vama nema alternative. Europska unija je doista jedini pravi put za Bosnu i Hercegovinu. Stoga moje pitanje je dakle usmjereno na 2018. godinu. Izbori u, u zemljama koje imaju puno uređeniju demokraciju znaju zaustaviti neke procese. Bojim se da e, uvjeti za utjecaj izbora na ovaj proces približavanja europskoj uniji u bosni i hercegovini bude, bude vrlo negativan. što vi mislite o tome? Da li, postoji ta opasnost i kako se eventualno ta opasnost odgađanja zapravo rješavanja elementarnih pitanja na putu prema europskoj uniji kako se ona može izbjeći? hvala lijepo. Thank Jozo Hvala lijepo, Jozo Radoš. A sada za GUE, gospodin Kohliček. Hvala. Mogu ovdje samo konstatirati da češkog prijevoda nema kao i uobičajeno. To je vrlo tipično za ovaj odbor. Ali nastavit ću onda na engleskom jeziku ako ako se slažete. Ako se ima kakvih prigovora mogu nastaviti i na njemačkom, francuskom ili španjolskom ili slovačkom. Štovani kolega Količak ne znam da li ste vi redovno na našim od sastancima odbora. Ne, nisam predsjedavajući, neredovniti sam. Mi smo uvijek inače imamo češki prijevod, ali ovo je bio jedan izvanredni sastanak pa zato nemamo češkog prijevoda, ali možete ako želite govoriti nekim drugim jezikom, samo ne češkim. Dobro, nema problema sa engleskim. Dakle, mislim da je vrlo, vrlo važno nastaviti pregovore sa Bosnom i Hercegovinom jer to je jedna od balkanskih država koja je vrlo važna i to upravo zbog svog etničkog sastava zbog toga što je društvo podijeljeno na zapravo tri posebna društva, tri odvojena društva, a govore istim jezikom jednim jezikom i vrlo je važno imati na umu da bi ti ljudi voljeli živjeti zajedno. I sad imam tri pitanja koje bih volio postaviti. Prvo je vrlo važno pitanje za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o pristupu. Koji su trenutno odnosi, kakvi su vaši odnosi prema susjednim zemljama? Kako ide demarkacija granica, posebno s Hrvatskom? Kako to napreduje? kako se razvija taj proces određivanja demarkacije građana, granice, posebno s Hrvatskom. Drugo, izbjeglička kriza. Da li je se izbjeglička kriza odrazila na Bosnu i Hercegovinu? Jedan od mojih kolega je spomenuo ISIS, dakle ili Daesh, i njihove borce koji se vraćaju na Balkan. Kako rješavate te probleme? Treće pitanje je model federacije. Možete primjerice pred očima različite modele federacije koje manje ili više funkcioniraju. Ali unato činjenici da ovdje imamo tri različite nacije u Belgiji primjerice koje govore tri različita jezika, oni su u stanju nositi se sa svim zahtjevima Europske unije i s kompletnim akijem i dakle pravnim i ostalim sustavom, upravnim sustavom Europske unije, unatoč tome što govore tri jezika i tri su etniciteta. Kako će to Bosna riješiti? Kako mislite da će ići? Hvala vam lijepo. A sada dolazimo na našeg zadnjeg govornika u prvoj rundi, to je gospodin Schaffhauser. Monsieur le Predsjedniče, hvala vam. Tri pitanja imam. Prvo, kako se namjeravate boriti protiv radikalnog islamizma, odnosno islamista i salafista? Drugo, što mislite o referendumu o samoopredeljenju koji bi mogla proglasiti Srpska republika u Bosni i Hercegovini? Da li je to bilo u sporazumu Daytonu, ne znam. Tu se radi o samodređenju, to se radi o različitim tumačenjima stvari. No moramo priznati da ako se prizna poseban status Kosova, onda ne znam zašto ne bismo priznali istu stvar i Srpskoj republici u Bosni i Hercegovini. Ili onda treba ukinuti, i tu se slažem, pitanje Kosova, status Kosova i ne priznati ga ni Republici Srpskoj, ali ne možemo imati dvojaka mjerila. Treće, Europa nacija. Siguran sam da ste svjesni da će Europa se razvijati, da idemo ka nekom budućem, ka nekoj budućoj novoj organizaciji Europske unije. Ja to ne kažem, evo sam predsjednik Francuske republike poziva ponovno smišljanje utemeljenja Europe. Dakle, kako vi doživljavate svoje mjesto u toj novoj Europi, bila ona federalna Europa ili Europa nacija, no jeste li svjesni da smo u procesu koji se razvija? I zato mislim da taj položaj neutralnosti vaše zemlje i mosta, odnosno ravnoteže, mi se čini smislenim, osobito u trenutku u kojem ne znamo kako će se dalje razvijati budućnost. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Čović. Želite li odgovoriti na ovu prvu rundu pitanja? Rado bih organizirao drugu rundu pitanja. Evo, izvolite. Hvala vam Pa evo, prvo ja ću nekim redom kako su pitanje postavljena Prije svega, gospodin Preda, hvala lijepo i na ovim komentarima i pitanjima. E, što se tiče reformi koje provodimo, jedno od pitanja je bilo kako završiti priču o trošarinama u Bosni i Hercegovini, zakon o akcizama Uvjeren sam da je to pitanje u završnoj fazi i da bi mi trebali kroz 11. mjesec e, tu priču e, završiti i dobiti izmjene dopune zakona o akcizama, odnosno trošak. E, to smo sebi postavili kao jedan od uvjeta da bi mogli doći ovdje i danas i sutra u Briselu razgovarati o našem europskom putu. Drugo pitanje koje smo postavili kao zadatak sebi, to je odgovor na upitnik. Zadnji rok kad mi želimo predati upitnik potpuno preveden na svih 3243 pitanja, to je više od 25.000 stranica je 15. prosinca ove godine, znači za neki mjesec i po dana. Što se tiče izbornog zakona, e, duboko vjerujem da je naputak koji smo dobili od Venecijanske komisije, okvir kojeg slijedimo, zato smo upravo naša grupacija stranaka u četvrtom mjesecu ove godine krenula sa inicijativom izmjena i dopuna zakona, jer nam je jasno da se on mora provesti i željeli smo da ga završimo do kraja ove godine, kako ne bi ušlo u izbornu godinu, jer nam je sugerirano do izborne godine godinu dana prije ne mijenjamo izborno zakonodavstvo. E, tu se čini još puno napora, ali realno zbog naših odnosa u Bosni i Hercegovini tu će biti još nadmudrivanja, osobito narednih mjesec dana kako bi se taj posao završio. Što se tiče NATO saveza, odnosno MAPA, ja bih vrlo precizno govorio oko MAPA, Bosna i Hercegovina ima suglasnost svih političkih lidera u Bosni i Hercegovini, bez uzetka, kada je u pitanju MAP, znači aktiviranje akcijskog plana. I s te strane naša ideja i sutra kad budem razgovarao s generalnim tajnikom NATO saveza je upravo da MAP aktiviramo do kraja ove godine. I da to bude odgovor svima onima koji dvoje da li smo mi uopće opredeljeni za euroatlantski put jer ja ću još jednom ponoviti e, najveći broj naših ljudi prije dolaska ovdje obišao sam svaku razinu vlasti u Bosni i Hercegovini i sa svaki od tih razina vlasti imamo jedinstvenu poruku. Europski put za nas nema alternative. Tako da i što se tiče mapa, upravo aktiviranje mapa bit će odgovor na sve one snage koje možda i drugačije razmišljaju u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi nam ta poruka jako puno značila da da nam bude jedan vjetar u leđa da ubrzamo još svoje aktivnosti kako bi ispunili sve one druge nužne reformske aktivnosti kad je u pitanju ministarstva obrane. Inače, kad je obrana u pitanju, to je najuspješnija reforma koja se načinila u Bosni i Hercegovini od 1995. godine do danas. Mislim da sam manje više uspio dati odgovor na ova vaša pitanja koja ste dali. E, što se tiče pitanja gospodina Picule, Pitanje se odnosila, prije svega na nefunkcionalnost države, odnosno da li mi možemo očekivati, trebamo više očekivati od Europskoj unije, odnosno promjene uopće europskog pristupa prema Bosni i Hercegovini i i naše možda nove agende u tom smislu. Ja sam duboko uvjeren da Bosna i Hercegovina je preznačajna zemlja za jugoistok Europe bilo koja nestabilnost u Bosni i Hercegovini ne može ostati zadržana u Bosni i Hercegovini kao takvoj. I s te strane ja mislim da smo mi imali dovoljno postavljenih jasnih uvjeta tog našeg opredjeljenja i zbog tog smo ovako dugo i pravili zastoje. To je također komentar bio gospodina Radoša kad je postavljao pitanje. Ja sam, kažem, uvjeren da mi odgovorom na ovaj upitnik, završavajući pitanje i postavljenih dodatnih uvjeta i kad su akcize, to je također jedan od dodatnih uvjeta e, s naše strane, ne, samo od međunarodnih financijskih institucija MMF-a, nego od Europske unije kao takve. Ja sam uvjeren da ne postavljajući dodatna pitanja Bosni i Hercegovini treba dati šansu da jednostavno krene i da sustigne svoja ključna dva susjeda. To je danas e, Crna Gora i Srbija koji već uveliko, jedni su pri kraju e, otvaranja poglavlja i njihovih zatvaranja, drugi su tek na početku. Ja mislim da Bosna i Hercegovina bilo koji način ne smije zaostati u tom procesu. ta promjena pristupa u sve i one koji ne zagovaraju taj put, ja sam uvjeren da bi nas dodano osnažila da danas ona velika većina koja podržava danas europski put bila bi mnogo glasnija na tom putu od onih jer obično protivnici su danas izraženog glasnika trebaju nešto naglasiti kao negativno na tom europskom putu. Tako da mislim da taj odnos prema Bosni i Hercegovini ne treba na bilo koji način e, drastičnije mijenjati, ali mislim da prepreke koje stoje na tom putu jednostavno ne treba dodatno podizati kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Mislim da smo imali dovoljno e, test iskušenja ispred nas i da danas trebamo jednostavno pokušati zajedno graditi odgovor. E, nije to samo pitanje onog svega što moramo raditi kad je u pitanju Europska unija, nego i ona sigurnosna pitanja koja također moramo na jednoj potpuno drugoj razini e, staviti kao svoje prioritete u sve naše agende koje postavljamo ispred sebe. Tako da evo, e, nadati se da u sve nedosljednosti koje imamo, možda je najgori odgovor koji je meni najteže dati vama danas ovdje upravo naša parlamentarna nesuradnja ili nepostavljanje tih standarda jer to samo pokazuje koliko još sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini nisu do kraja razumjele potrebu našeg europskog puta, da mi vama ne možemo postavljati uvjete nego do kraja preuzeti te standarde. I zbog to je dodatan motiv meni da zatražim kandidatski status početkom iduće godine. Kako bi upravo svim našim parlamentarcima, ali kompletno izvršnoj zakonodavnoj vlasti postavili standard ponašanja, ne da mi nekom postavljamo uvjete, nego da uvjeti vrlo jasno su standardizirani i da ih moramo kao takve slijediti. Evo, nadam se e, e, da, je to i odgovor na vaše pitanje kako e, vrati kredibilitet europskom putu. Upravo ja mislim da je pravi put dobiti kandidatski status i krenuti sa otvaranjem pojedinih pogleda, upravo ni najznačajniji za nas kad je u pitanju pravna država i funkcioniranje prave države, oni se kao prvi otvaraju uvijek po pravilu i tradiciji do sada i mislim da bi nam to dalo, kažem još jednom zamaha, da jednostavno reforme značajno ubrzamo odnosno na dosadašnje vrijeme koje smo trošili na pojedine zahvate u tom procesu. Treća pitanja, grupa pitanja išla gospodin Charles e, Tanak. E, razgovor sa gospodinom kardinalom za postavljene Hrvatske ili katoličke zajednice E, vjerojatno i danas kad bi vi razgovarali sa bilo kojim e, dužnostima katoličke crkve u Bosni i Hercegovini dobili bi sličan odgovor. I ja često kao Hrvat e, na taj način govorim o nejednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi moramo puno toga uraditi jer smo najmalobrojniji da učestimo svoju poziciju unutar Bosne i Hercegovine upravo do kraja dajući joj onaj karakter multietničnosti, multikulturalnosti, jer nažalost jedan veliki dio Bosne i Hercegovine u zadnjih 20 godina potpuno je etnički očišćen. Što ratom, a po, što poslije laganim odlastima mladih ljudi iz pojedinih područja i s te strane ovaj, mi upravo zajedno s katoličkom crkvom radimo danas zajedničke programe kako bi zastupljenost u pojedinim programima bila adekvatna prema jednoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj zajednici, pa i vjerskim institucijama u Bosni i Hercegovini. Puno nezadovoljstava ima, ali ja mislim da i zajednički rješavamo. Što se tiče pitanja koje se veže za predsjednika Turske, gospodina Erdogana, nažalost ovih dana smo čuli komentare koji su vjerojatno izazvali mnogo više pažnje nego neka druga pitanja oko amaneta po znacima navoda koje je neko nekom ostavio, ali čuli ste i reakcije najvećeg dijela ljudi u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina pripada žiteljima Bosne i Hercegovine, ona je zajednica tri konstitutivna naroda i svih onih koji se ne izjašnjavaju tako, znači svakog građana Bosne i Hercegovine i uvjeren sam da će tako i ostati. I to je danas dodatan motiv, ja bih rekao. I komentar s jedne strane koji je uputio nekad takvu zamolbu i odgovor s druge strane da upravo učestimo Bosnu i u međunarodno priznatim granicama, naš europski put, MAP, bit će najbolji odgovor svima onima koji možda i drugačije vide budućnost Bosne i Hercegovine kao takve. Što se tiče Isila, to je jedno od najosjetljivijih pitanja za Bosnu i Hercegovinu. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini postala je možda najučinkovitiji odgovor na takva pitanje, jer je vrlo snažno stala u odbranu onog što je tradicionalno vjera kad je u pitanju islam u Bosni i Hercegovini ono s čim živimo zajedno zadnjih stotine godina i katolici i pravoslavci i židovi i muslimani danas bošnjaci tako da s te strane ja sam uvjeren da smo mi napravili dosta kvalitetne instrumente i države koja je vrlo vješto je odgovorila na pitanje svakog borca koji je otišao na strana ratišta i vratio se. O svakom ima evidencija i sama činjenica da mi u zadnjih nekoliko godina nemamo ni jednog incidenta te vrste u Bosni i Hercegovini koja je najosjetljivija, govori da dajemo i tražimo rješenja kako spriječiti utjecaj ideologija koje bi se trebale uvesti u Bosnu i Hercegovinu, a vežu se uvjetno sa islamom, jer to se uglavnom veže za ekstremizam i terorizam, eh, oni su i dalje velika prijetnja, kako za čitavu Europu, tako i za nas u Bosni i Hercegovini. I s te strane institucije Bosne i Hercegovine upravo želimo kroz uključenje u MAP o kojem sam govorio već ove godine eh, pronaći institucionalne odgovore na takve pitanje zajedno sa svim prijateljima koji čine veliku eh, koaliciju u borbi protiv terorizma u svijetu i tu Bosna i Hercegovina daje značajan doprinos i mislim da smo danas uvezani sa svim institucijama koje skrbe i ovim odmetnutim grupama u diljem svijeta i uopće tim oblikom ekstremizma. Kažem još jednom, ranjivi smo do kraja, jako mnogo boraca iz tih ratišta je došlo između 1991. 1992. i 1995. u Bosni i Hercegovini. Ostali su dole, jedan dio je otišao na ratišta, jedan značajan dio njih, brojke postoje, je poginuo Drugi dio koji se vratio je evidentiran pojedinačno i svako je od njih sudski procesiran jer kod nas je zakonski odlazak na strana rašnja kazneno djelo kao takvo. Tako da mislim da uz sve probleme koje imamo uspjeli smo priječiti bilo kakve incidente kad je u pitanju ISIL i sve ono što se danas može komentirati ili neko želi komentirati Bosni i Jako smo ranjivi, a bit ćemo još ranjivi ako ne budemo dio ovog procesa europski, odnosno euroatlantskih integracija. I zbog toga je moj zagovor ovako snažan. Nadam se evo, da sam s te strane i oko toga odgovorio. Što se tiče e, aktivnosti koje će Velika Britanija voditi kad je u pitanju Zapadni Balkan i samit u Londonu, svakako da će Bosna i Hercegovina e, kao zahvalu svega što ste i vi dali kao doprinos u Bosni i Hercegovini da se održi jedan mir nakon rata. E, ja sam uvjeren da ćemo dati puni doprinos, ne samo da budemo dio tog procesa, nego da uzmemo, da vam budemo nekakva logistika ili pravi partneri u organiziranju takvog samita. Što se tiče pitanja gospodina Radoša i vrlo jasnog komentara u zastojima, usponima i padovima ovih zadnjih, ja bih kazao, deseta godina od 2008. godine o sporazuma o partnerstvu. E, ja sam uvjeren da e, ono što smo napravili, napravili smo isključivo zajedno. Sasvim je izvjesno da mi ne bi predali zahtjev za članstvo 15.2.2016. godine da nismo to upravo radili opet zajedno s vama. I tada je bilo puno onih koji su vjerovali da smo mi daleko od tog procesa. Kao što danas će biti jako puno onih koji govore da radimo presporo neke stvari. Da, radimo i presporo jer imamo infrastrukturu državnu koja je nastala kao Aneks četiri Daytona već odavno tromu zastarjelu. Jednostavno, najbolji način da se uhvatimo u transformiranja transformiranja tog uređenja je upravo naš europski put. On će nas sam po sebi natjerati da se transformiramo. Ja znam da to ide e, dosta sporo iz pozicije nas u Bosni i Hercegovini, ne tek kako vi na to gledate, ali ja do drugog, kažem, drugog puta e, kao danas kao odgovor nemam do ovog euroatlantskog puta jednostavno kandidatski status je poglavlja ubrzana transformacija svih oblika funkcioniranja izvršne zakonodavne i pravosudne vlasti u bosni i hercegovini opasnost od zastoja postoji ne budemo li išli u korak sa ovom dinamikom kandidatskog statusa da ne zaostanemo za svoja dva ključna susjeda koja sad već tu predvode u aktivnost i vezano za ovo što je gospodin Picula govorio za komentar gospodina Junkera kad je u pitanju 15, i podjela na tri e, nekakva vremenska razdoblja gdje smo mi stavljeni u zadnji sa Kosovom, ja mislim da u svo uvažavanje drugačijih promišljanja mislim da se taj pristup treba promijeniti i dati nam šansu da otvarajući pogljeva mi sami ubrzajemo i sami dokažemo da dole možemo e, uz vašu pomoć. E, utjecaj izbora na 2018. godine naš europski put svakako je moguć. Pa mi već odavno vodimo izbornu kampanju, e, mi već odavno vodimo izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Međutim, isto tako dok vodimo izbornu kampanju vidite koliko dinamično značajan dio nas, evo konkretno ću reći za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, naše vijeće ministra, radimo da ne zaostanemo na europskom putu. I upravo je u ovo vrijeme insistiramo da kandidatski status i ono što još trebamo uraditi bude u prvom dijelu iduće godine koja je e, izborna godina kao takva. Znači, ne smijemo dozvoliti da nas ona zaustavi. Ima snaga koji će učiniti sve da se ništa ne desi. neka imena smo malo prije spominjali, drugačije vizije tog okruženja, ali s druge strane postoji, ja bih rekao, mnogo više onih koji žele Bosnu i Hercegovinu danas izvesti na europski put i zato govorim i o europskom putu i o mapu, odnosno u nekoj fazi kad je, kad je NATO savez u pitanju. Kako izbjeći opasnost od ovoga, otprilike to je ovaj komentar, možda je malo ovako opširan kao takav, ali teško je to drugačije komentirati. Jedini način je zbiti redove i osobito svi mi koji smo već više puta bili pred vama, e, za mene bi bio je vrlo jasan prijedlog kada predamo upitnik do kraja godine i damo odgovor na, ove, na, okay, na ova sva pitanja, ja ću ovaj, vrlo jasno predložiti odustanimo od dopunskih pitanja za Bosnu i Hercegovinu. Odustanimo jer to će se doživjeti kao neka nova barijera, neka nova administrativna prepreka. Jednostavno dajmo šansu da institucije Bosne i Hercegovine odgovarajući i otvarajući pojedina pitanja e, transformiraju sebe i na neki način ubrzaju taj čitav put. Drugog puta u ovom trenutku iskreno ja ne vidim kao tako. I pošto mi je rečeno da moramo brzo za drugi set, prvo ću samo brzo, pa evo e, gospodin Količek, ako mogu kratko samo prokomentirati, postavili ste tri pitanja granice sa e, Srbijom E, Hrvatskom i Crnom Gorom čine strukturu Bosne i Hercegovine. S Hrvatskom imamo tisuću dva kilometra zajedničke granice. Ostala su nam dva sporna pitanja, negdje jedan posto te granice, to je dole ovaj dio morski, mi ga zovemo e, mali i veliki školj, mislim da čak i nije sporno jer koristimo sporazum iz 99. koji su potpisali tada predsjednici država i ostao jedan dio u unskom dijelu kod nas, pod nas kao Kostajnica, kao takav. Danas razgovaramo oko toga jučer smo upravo u Zagrebu razgovarali oko toga kako tu tražiti rješenja po istom modelu kako to radimo sa Srbijom. Mi ćemo imati uzvratnu službenu posjetu tri člana predsjedništva u Beogradu 6. i 7. 12. E, ove godine. Vjerujem da ćemo tada parafirati prijedlog rješenja graničnog spora između Bosne i Hercegovine i Srbije, jer na njemu se već radi evo, intenzivno zadnja dva mjeseca nakon posjete predsjednika Vučića Sarajevu. Sa Crnom Gorom smo to pitanje potpuno završili čini mi se da smo danas mnogo bliže nakon jednog dugog zastoja koji traje već ja mislim otprilike sedamnaest osamnaest godina potpuno ubrzali taj put i razumjeli da e, ove granice moramo sami pokušati dogovoriti sa našim susjedima da ne ulazimo u bilo koje oblike arbitraže. Što se tiče izbjegličke krize, već sam odgovorio, što se tiče ISIL-a, mi smo igrom slučaja došli u poziciju da nemamo izraženu izbjeglički val preko Bosne i Hercegovine. On nas je zaobilazio ideći od Makedonije preko Srbije, Republike Hrvatske pa prema zapadu i to nam je uveliko pomoglo da nije bilo pretjeranog pritiska jer jasno nam je da bi mnogo teže nego druge zemlje članice Europske unije nosili se s takvim iskušenjem. Ali što se tiče ISIL-a, vrlo jasno sam odgovorio i mislim da oko toga naša vezano za ove, sve partnere koji rade na istom projektu nas je dove, uveliko osnažila i tehnički i na svaki drugi način pripremila da možemo se nositi na isti način kao i bilo koja druga članica iz našeg okruženja, a koja je već članica Europske unije kad je u pitanju ekstremizam i terorizam kao takav. Ostala su još dva pitanja koja su složena federalizam. Ja Bosnu i Hercegovinu upravo doživljavam kako je jedna od vaših rezolucija ovdje kazala federalno ustrojenu. Mislim da sadašnji aranžman koji imamo treba dopuniti on je jednostavno donio mir u Bosni i Hercegovini, međutim uveliko je već prevaziđen i opet ću kazati, taj naš europski put će nas natjerati da se oslobodimo presložene organizacije, da napravimo jednu mnogo racionalniju od ove koja je danas. Ona i danas je federalna kao koncept, određen oblik federalizma. Ja vjerujem da on može biti mnogo savršeniji, gdje se mora naći jedna mjera između kolektivnog i onog što je građansko u Bosni i Hercegovini, jedna umješanost kako napraviti nekoliko područja koji će u osnovi svaki biti multietnički s pravom da se zaštiti manjina u svakom od tih prostora, ja mislim da je jedno dobro rješenje kako trajno riješiti pitanje uređenja Bosne i Hercegovine. To ćemo opet morati sa svima vama zajedno raditi, jer teško da ćemo unutar Bosne i Hercegovine naći rješenja za tako osjetljiva pitanja. I ostalo je još evo pitanje, pa ću ja stati s tim oko e, zadnje pitanje koje je E, meni bilo postavljeno gospodin Šafhauser. Ja ću, evo, ako dozvoljavate samo zajednički prokomentirati ovo što ste kazali, da skrati malo vrijeme na vaš prijedlog. Što se tiče, pitanje se poklapaju, znači što se tiče islama, e, mi se bavimo ozbiljno tim problemima već duže vremena i to iskoordinirano između onih upravo na koji se ti ljudi pozivaju često upravo s našom islamskom zajednicom, mislim da naš Rej Sulema i ne samo on, uveliko čine jedan ogroman doprinos da se odupremo e, jednom takvom valu ovaj, i pritisku koji dolazi u Bosni i Hercegovini sa različitih strana svijeta. Tako da mislim da e, sve one mogućnosti, izazovi koji nam dolaze i pod različitih pogleda na e, opredeljenje o odcepljenju ili kako to već želi definirati, najbolji odgovor svim tima je i za neovisnost i odcjepljenje je to upravo naš europski put. Naš e, aktiviranje akcijskog plana i kad je malo u pitanju, mislim da je, još jednom ponoviti, za uvjerljivu većinu u Bosni i Hercegovini sva iskušenja europski put, jedini put za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Imamo tek nekoliko minuta koje su nam ostale, ali dao bih riječ kolegama. Molim vas, držite se jedne minute. Imam pet zahtjeva za riječ. Mr. Freund, Mr. Weigl Mr. Molim. U redu, dakle šest. Većina je Hrvata. Zastupnica Zovko, građanka Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući e, Čoviću na ovom iscrpnom e, odgovoru i željela bih samo da kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine postavim jedno pitanje, a to je da nam objasnite što znači e, primjer princip konstitutivnosti koji je često neshvaćen u kontekstu i čitave Bosne i Hercegovine, što to znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini i također želim dodati da kao što je predsjedatelj e, gospodin McAllister već pozdravio ovdje mostarce e, koji su u posjeti Europskom parlamentu, možete li mi objasniti što će se desiti sa Bosnom i Hercegovinom ukoliko ne bude riješen izborni zakon? Mi znamo da Mostar od 2008. godine je grad taoc i nije imao izbore. Znači isti taj slučaj princip konstitutivnosti u Mostaru koji se ne može riješiti da imamo reprezentativnu zastupljenost, e, ne može se naći rješenje za, primjenu i u samoj Bosni i Hercegovini. E, molim samo da objasnite malo taj koncept. Hvala. Hvala vam, Izvolite. Hvala vam. Drago mi je kada vidim ovako optimističnog gosta. Ne znam je li vaš optimizam e, realističan. Imam jako osoban odnos sa vašom zemljom, evo tu sam. od 1998. Dva moja draga prijatelja su bili visoki predstavnici u vašoj zemlji. Ja sam e, prijatelj primjerice Valentina Inska i on mi govori uvijek jedno te isto, stvari ne napreduju. Ova zemlja je u jednom stalnom kaosu. Dakle, to traje već jako dugo još od e, vremena stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma. Nitko ne želi nikakav napredak, nitko ne radi prvi korak. Hvala lijepo za klub ALDE. Izvolite. Hvala vam. Naglasio bih koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu da se riješi ovih posebnih odnosa koji postoje sa određenim matičnim zemljama. Imamo situaciju sa gospodinom Dodikom, dakle koji surađuje, sastaje se sa predsjednikom Putinom u Beogradu i to je dokaz da je nešto doista jako loše. Imamo i druge slučajeve u kojima se zemlje regije miješaju u druge zemlje, primjerice Srbija, Makedonija, Albanija koja se upleče u stanje u Makedoniji. Svaki put kada se to dogodi važno je o tome govoriti i mi to moramo raditi u Europskoj uniji i poručivati da to nije način na koji se gradi dosljednost. Ona je doista prijeko potrebna za cijelu tu regiju. Hvala. Imamo još pet minuta prijevoda. Istječe nam vrijeme, kaže predsjednik. Zastupnica Maletić. Zahvaljujem predsjedniče i dobrodošlicu želim predsjedavajućem gospodinu Čoviću i ambasadorici gospođi Lidiji Topić. E, hvala vam što ste došli i hvala vam na vašem trudu, ustrajnosti i stalnoj usmjerenosti na europski put ono što želim pitati je vezano uz česte razgovore koje vodimo kada govorimo o ekonomskim temama a to je da su dosta prisutne investicije u bosni i hercegovini iz turske saudijske arabije čak i nekih drugih država i da želimo veću i snažniju prisutnost europske unije nema nijednog projekta isfinanciranog iz europskog fonda za strateške investicije junckerovog fonda eib je slabo prisutan ipa je djelomično odobrena naravno da želimo europu da bude snažnije investicijski prisutna u bosni i hercegovini što možemo zajedno učiniti bolje hvala Thank you. Hvala vam. Zastupnik Selimović u ime kluba ALDE. hvala vam. Hvala gospodine predsjedniče na vašem posjetu ja podržavam vaše zalaganje za europski put. Mislim da je to rješenje i za Europsku uniju i za Balkan. U tom smislu podržavam ono što ste rekli. Financijska pomoć treba biti veća. Kada pogledate sredstva iz IPE, dakle koje dajemo Bosni i Hercegovini, dajemo 4 eura per capita Imamo situaciju da zemlje, dakle, u Europskoj uniji dobivaju po tisuće, a druge zemlje u regiji 300 i nije mi jasna ova razlika, dakle, ovih 4 eura. Imam još par pitanja. Kako vi kao predsjednik možete ubrzati ovaj postupak odgovora u upitniku? Drugo, možete nam objasniti logiku federalizma? Ja shvaćam da ako imamo zemlju sa dva dijela koja nisu funkcionirala, sad imamo tri dijela. Imamo 300 ministarstava u toj zemlji, pa ajmo sada to podići na 400. Možda će funkcionirati. Doista ne vidim logiku toga, molio bih vas za objašnjenje. Hvala vam. Dubraka Šujica, potpredsjednica odbora. Hvala mi je da ste danas ovdje u Europskom parlamentu. Nisam čula vaše izvozno, uvozno izlaganje, ali budući da pratim rad Bosne i Hercegovine i, kroz europski parlament i na vašem unutarnjem planu mogu vam čestitati na vašoj ustrajnosti na europskom putu i na svemu što ste do sada napravili međutim e, kroz vaš e, govor se više puta koliko sam razumjela provlačio kandidacijski status i shvaćam da je to najvažnije e, ono što želite dobiti ja vjerujem nakon što dođete sa upitnikom da će doći do avija međutim izborni zakon kao što je već kolegica zovko rekla predstavlja po meni najveći problem ne samo zbog svih naravno zbog sva tri naroda i ostalih ali i zbog položaja hrvata u bosni i hercegovini koji su zaista u ovom trenutku ugroženi i nisu ravnopravni. vjerujete li vi ste vrlo optimistični bili vjerujete li da ćete izborni zakon promijeniti do izbora sljedeće godine na čemu temeljite vaš optimizam i ja koristim ovu prigodu pozvati cijelu međunarodnu zajednicu i nas ovdje u europskom parlamentu i sve institucije europske unije da pomognu i ohrabre vas na vašem putu ka e, promjenama u bosni i hercegovini jer građani bosne i hercegovine zaslužuju živjeti u uređenoj državi i nadam se da ćete u tome uspjeti. Hvala vam kolege. Evo dajem riječ gospodinu predsjedniku. Izvolite da vidimo koliko će trajati prijevod. Hvala vam lijepo. prije svega ovaj, kolegica Zovko je postavila pitanje konstitutivnosti, možda ključno pitanje Bosne i Hercegovine, se proteže i kroz svako drugo pitanje koje je ovdje spomenuto, pa evo ja ću nastojati na svako pomalo odgovoriti, ali mnogo jasnije nego prije, odnosno mnogo kraće da bude ovako bez onih dodataka. Za Hrvate pitanje reprezentativne zastupljenosti je pitanje opstojnosti. Ali vjerujte, to nije samo pitanje hrvatskog naroda na isti način to je pitanje i za bošnjački i za srpski narod u Bosni i Hercegovini, čak za svakog građana Bosne i Hercegovine. Ako bi mi na bilo koji način pokušali od Bosne i Hercegovine graditi klasičnu građansku državu po modelu ustroja takvih država imati u Europskoj uniji najvećim dijelom, došlo bi do onog pitanja amaneta i pozivanja predstavnika drugih država da pokušaju implementirati svoje razmišljanje iz nekog vremena od prije 500 ili 600 godina na, prostorima Bosne i Hercegovine kao danas jednom izazovu kao tako. E, što želim kazati? E, danas u Bosni i Hercegovini najveći broj nas doživljava građansko kao unitarno ili put kao unitarnim ili put u konačnici ka državi jednog naroda. To trebate znati. I Bosna i Hercegovina je najobičniji preslik ex države bivšoj Jugoslaviji. Ono što smo imali na jednom velikom prostoru, sad se svelo na prostor od 50, e, nešto više od 50.000 kvadratnih kilometara i moramo se potruditi naći tu jednu mjeru između onoga što bi bilo e, zaštita e, konstitutivnost konstitutivnih naroda kao takvih, pa ću odmah dati odgovor i gospodinu ovaj, Salimoviću vezano za ovaj drugi dio vašeg pitanja, da li bi ako bi pravili federalizam bilo mjesto 300, ne znam, sutra 500 dužnosnika. Ne, mi danas imamo jednu enormnu infrastrukturu dužnosnika. Imamo pet razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Bosnu i Hercegovinu, dva entiteta i distrikt Brčko na istoj razini, u federaciji deset kantona i županija, a ispod toga su gradovi i općine. Kad to prebrojimo koliko je to, mi smo mogli davno napraviti eh, na razini, na toj srednjoj razini vlasti četiri federalne jedinice, da ne spominjemo tri jer to može asocirati na tri naroda, dole pet federalnih jedinica, imali bi tri puta manje e, nositelja zakonodavne vlasti, izvršne vlasti, automatizmom u Bosni i Hercegovini. A napravili bi četiri ili pet multietičkih prostora gdje bi mogli zaštiti do kraja i ovo reprezentativno predstavljanje, konstitivnost naroda da ostane trajno ustavno zagarantirana kao takva. Tako da o ovome se da puno pričati, ali vrlo precizno kad to povežemo sa vašim drugim pitanjem oko izbornog zakona i Mostara, pošto je ovdje veliki broj, pa evo da pozdravim i ja sa svoje strane svoje kolege iz Mostara koji su danas ovdje e, kao gosti. Mostar nema već izbora, evo će biti sad treći izborni ciklus. Samo iz jednog razloga, jer Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio ništavnim odredbe zakona koji se ticali Mostara, a nismo ih u parlamentu nadomjestili. Sada je ponovno Ustavni sud prije godinu dana proglasio ništavni odredbe zakona koji se tiču konstitutivnosti naroda neki su željeli kazati konstitutivnost, to je dom naroda. Konstitutivnost u najopćitijem smislu riječi je konstitutivnost. Ona se odnosi u konkretnom slučaju i na članove predsjedništva i dom naroda i puno drugih stvari koje ima u Bosni i Hercegovini. I time, ja ću još jednom kazati, ne slabimo nego snažimo Bosnu i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina može preživjeti samo kao zemlja u kojoj ravnopravno, ustavno ravnopravno žive Hrvati, Bošnjaci Srbi i svaki drugi građanin Bosne i Hercegovine na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, bez bilo kakvih izuzetaka kao takvih. Tako da nama izborni zakon na unutarnjem planu prioritet prioriteta, ako ga ne načinimo do kraja godine, jedno od načela koji smo dobili od Europske unije, Venecijanske komisije, bit će povrijeđeno da u izbornoj godini mijenjamo izborno zakonodavstvo. Teoretski to možemo uraditi, ali mislim da bi prekršili jedan standard kao takav, ali ono što je mnogo pogubnije od toga, ako to ne bi završili u ovoj godini, mi ne bi uopće mogli organizirati izbore, ili ako bi slučajno neko i krenuo organizirati ne bi uopće mogli implementirati e, uopće vlast e, bar na tri od ove nabrojane pet razina vlasti koje sam malo prije spomenuo. Što znači izlažemo se jednom velikom riziku i zbog toga naše nastojanje da to svakako završimo. I ja sam i dalje optimističan, to ste vas dvoje ili troje spomenuli, ne može se drugačije razmišljati u Bosni i Hercegovini. Pesimizam dole nema mjesta ako nećemo gledati sa vrlo jasnim pokazateljima kako neke stvari možemo e, promijeniti, bojim se da ćemo još više motivirati one koji napuštaju ne samo Bosnu i Hercegovinu, da još brže odlaze iz Bosne i Hercegovine. Znači, reprezentativno predstavljanje je jedan od uvjeta e, e, budućeg svakog koncepta, a može i ih na stotine, nije jedan definiran u tom modelu federalizma. Oprostite, front je li optimizam realističan? Ja mislim da jeste. u sve iskušenja koje imamo, imamo. Ja osobno mislim da je gospodin Petrić je radio u svoje vrijeme ono što je radio kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Gospodin Incko je uistinu prijatelj, što se znamo bar 20 godina, on nekad bio i veleposlanik Austrije u Bosni i Hercegovini kao takav i mi imamo zastoj. Taj zastoj možemo pokrenuti, ja vas još jednom uvjeravam, samo kandidatskim statusom i jednostavno otvarajući pojedina pogleda, transformirati sve ovo o čemu sad pričamo. Bez tog koraka te tranzicije E, ubrzane neće biti kao takve. Gospodin Vojgl, e, posebni odnosi Republike Srpske, e, Republike Srbije, ne znam, odnosi sa Putinom i tako dalje, to su vam realnosti Bosne i Hercegovine. I mi jednostavno kao odgovor na to možemo samo dati vrlo jasan odgovor. MAP je odgovor na svaku neutralnost na području Bosne i Hercegovine. Europski put je odgovor na svako drugo vezivanje oko Bosne i Hercegovine i zbog toga evo dvadeset puta sam ponovio još ću jednom reći euroatlantski put nema alternative za nas i u tom smislu e, na taj način šaljemo poruku svima koji možda i drugačije razmišljaju. E, kad pitate neke od tih gospode e, spomenuti iz ovog entiteta, kazat će vam pa kad radi Erdogan ono što radi moramo dati na vrijeme odgovor jer ako uspiju na području federacije eliminirati Hrvate kao konstitutivni narod, sutra će na dnevnom redu biti i pozicija srpskog naroda i to su obrazloženja od tih ljudi. Ja mislim da su e, neprihvatljiva da mi moramo, kažem, raditi potpuno drugim putem. Gospođa Maletić, ja osobno mislim da ono što dobivamo danas od Europske unije su mrvice, investicije iz Europske unije moraju biti zajedničke. Ja sam neki dan bio prije desetak dana na jednom sajmu u Stuttgartu gdje je stotine tvrtki iskazalo potrebu za zajedničkim ulaganjem, otvaranjem tih tvrtki dole, to je opet jedan od mogućih puteva da mi zadržimo europsku orijentaciju u Bosni i Hercegovini, zadržimo mlade ljude i da osiguramo i ekonomsku i svaku drugu stabilnost. I tu jedni drugima možemo uistinu jako pomoći. Četiri eura koje ste spomenuli, gospodin, ovaj, mislim da je gospodin Selimović spomenuo, uistinu su evo neću nikakvu riječ kazati jer može biti uvrijedljiva jer svaki euro dole vrijedi, ali je uistinu zanemarivo uz mnoge druge investicije koje se... Znači Bosni i Hercegovini treba dati jednu posebnu pažnju i u odnosu na sve ove zemlje koje su sad na dnevnom redu u jugoistočnoj Europi ili zapadnom Balkanu, kako to neko govori. Mislim da je Bosna i Hercegovina prioritet svih prioriteta iz stotine povijesnih i drugih razloga. I na kraju, ovaj, što se tiče izbornog zakona, gospođa Šuica je prokomentirala na čemu je, vjerujem, vjerujemo li promjene izbornog zakona, čemu je optimizam. Prirodno sam optimističan pa to možda i ne izgleda nekad uvijek baš uvjerljivo, ali sve drugo je put u propast. Ja sam uvjeren da niko u Bosni i Hercegovini nije zaslužio put u propast i da svi trebamo pomoći ovom optimizmu i dati mu šansu i da s vaše strane dođe jedan snažan poticaj da se izborno zakonodavstvo mora promijeniti do kraja godine kako bi odgovorilo upravo na odluku Ustavnog suda, u mjeri u kojoj možemo i na odluke suda u Strasburu. Međutim, treba znati sud u Strasburu je postavio to široko, morao bi se mijenjati Ustav, za to danas sigurno nemamo kapaciteta, ali za odluke našeg Ustavnog suda apsolutno imamo i to bi se moralo završiti u ovoj godini. I mislim da i ovaj razgovor treba poslušiti na taj način, da dobijemo još jednu snažnu mi poruku kao što smo dobili za upitnik, za, ne znam, za trošarine i oko izbornog zakona, taj proces moramo ostaviti za sebe. Hvala vam, gospodine Čović, na ovoj razmjeni Budite sigurni da mi nastavljamo podupirati vaš evropski put temeljen na vladavini prava, na provedbi ambicioznih reformi i suradnji. I hvala prevoditeljima što su ostali duže nego što smo očekivali. Dragi kolege, sljedeći sastanak e, će se održati 6. studenog u 15 sati u Briselu. Želim vam svima ugodnu večer. Još jednom hvala gospodine Čović.